Dear colleagues, we will begin with the... Dragi kolege, krenut ćemo sada sa glasovanjem. Kao prvo ćemo provjeriti jesu li svi članovi prisutni, tako da ćemo otvoriti elektroničko glasovanje, samo da to provjerimo. Dakle, možete glasati kako želite. Gracias, presidente. Simplemente para informar que el GUE... Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Htio bih vas obvijestiti samo o tome da će GUE izraditi manjinsko izvješće o ovome. Hvala vam lijepa. Da, hvala vam. Primili smo to na znanje. I sada krećemo sa glasovanjima. Svi su prisutni. Započnemo sa amandmanom jedan, on je povučen. Zatim imamo 38. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo to. Uh, glasanje je završeno. We U redu, krećemo iz početka. Molim vas pažnje. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Ne, ne, pričekat ćemo, ispričavam se. Mm, netko nije glasao. Dobro, prekasno, glasanje je završeno. Odbija se. Zatim 96. amandman, tko je za? Tko je protiv? Sudržani, odbija se. Kompromis prvi, tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Prelazimo na stoti amandman, tko je za, protiv. Morate dizati ruku, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115. za, protiv, suzdržani, odbija se. 116 i 117 zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118. A isprike povučenje 119 i 120. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 121. za. A ne, on se ne razmatra. Kompromis treći. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 122. za, protiv, suzdržani. Smatram da je usvajan. 124. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 126. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135. za, protiv, suzdržani, odbija se. 136. za, protiv, suzdržani, odbija se. 138. za, protiv, suzdržani, odbija se. 139. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 141. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis peti. Provjera. U redu provjerit ćemo. 141. amandman. 141, check. 141. amandman, provjera. Everything's okay? Je li sve u redu? Dobro. Glasanje je završeno. Usvaja se. Kompromis peti. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 153. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na četiri identična amandmana, 158 i tako dalje za, protiv, suzdržani. Nije mnogo ljudi dignu ruku, idemo ponovno za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 se ne smatra 165 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijen. Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Usvaja se, molim vas, dižite bolje ruke. 166, 167, 168, 169, 1.70.0 i 1.71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 182. A, ne, prelazimo na 185 i 186 za, protiv, suzdržani, odbija se. Hvala. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Molim vas, e, dignite bolje ruke. Onda 179. za. 188. isprike za. A ne, on se ne razmatra. Zbunjuje me tim. Dakle, 179. amandman još jednom. 179 je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ispričavam se, moramo glasati o 188. Ipak, dakle, vraćamo se natrag. Dakle, za 188. amandman. Amandman 188. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 7. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na 198. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 199. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 200. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. 202 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 210 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 218. za, protiv, suzdržani, odbija se 219. za, protiv, suzdržani, usvaja se 220. za, protiv, suzdržani, još početka, dakle 220. za, protiv, suzdržani, odbija se 221. za, protiv, suzdržani, odbija se 222. za, protiv, suzdržani, provjera. Glasanje je završeno. Usvaja se 223 za, protiv, suzdržani, usvaja se 224 za, protiv, suzdržani, odbija se 225 za, protiv, suzdržani, usvaja se Provjerit ćemo. 225. amandman. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. 226 za. Protiv. Sudržani. Odbija se. 27 za. Protiv. Sudržani. Usvaja se. 229 za. Protiv. Sudržani. Usvaja se. Kompromis 10 za protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 237 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 238 za, protiv, suzdržani, odbija se. 239 za, ne razmatra se, ispričavam se. A ne, ne razmatra se, provjerit ćemo. 238. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ipak odbija se. Dakle, 239 za, protiv, suzdržani, odbija se. 240 za, protiv, suzdržani, odbija se. 241 za, protiv, suzdržani, odbija se. 243 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 20. amandman. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 21 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 22 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 23 i 24 zajedno za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 25 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 12 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim prelazimo na 32. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 17. kompromis amandman za, protiv, suzdržani, u se. 18. za, protiv, suzdržani, sve se. 75. 74. za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 76 za. Protiv. Ponovno za. Protiv. Suzdržani. Mm, usvaja se. 77 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 9 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 80 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 81, 2, 3, 4, 5 zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 se povlači, 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 se povlači, a ne, to je lingvistički amandman. 3 za, protiv, još jednom za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Treći amandman. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Četiri za. Protiv. Za. Četvrti amandman. Protiv. Suzdržani. Usvaja se pet za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se usvaja. Provjerit ćemo. Hvala vam. Zatvaramo glasanje u sve se šesti amandman za, protiv, suzdržani. Čini se da je jednaka većina usvaja se sedam za, protiv, suzdržani, usvaja se provjera. Sedmi amandman. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno, usvaja se s istom većinom. Osmi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada prelazimo na završno glasanje, elektroničko glasanje, otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se s velikom većinom čestitke kolegice izvjestiteljice. Onda prelazimo na 11. točku dnevnog reda. S ovime dakle završavamo sa glasovanjem. Zahvaljujem svim kolegama i ako napuštate dvoranu, molim vas da to učinite tiho. <clears throat> We now move to the uh, point 11 on today's agenda. It is the first consideration. Prelazimo sada na 11. točku dnevnog reda. To je prvo razmatranje mišljenja o e, e, uredbi o e, izvozu i provozu robe dvostruke namjene. Izvjestiteljica je Mariće Hake a rok za ulaganje amadmana je za dva dana u četvrtak 5. svibnja do podneva. Za početak dajmo odmah riječ izvjestiteljici. Hvala lijepa. Evo, baš dobro e, jer se situacija u dvorani pomalo smiruje, postaje sve tiše jer bih rekla inače da nam treba još malo vremena dok se sve ne smiri. Naime, ovo je vrlo važna tema i ako mi dopustite Sada ću obavijestiti odbor o ovoj uredbi. Nove tehnologije se javljaju i e, Europska unija mora predvoditi na tom planu. Europska unija mora uskoristiti sve mogućnosti da se ublaže opasnosti. I e, moramo dakle imati situaciju u kojoj će Europska unija imati vodeću ulogu na svjetskom planu kod tehnologija od strateškog interesa i moramo očuvati ljudska prava. Zaista je ključno da se ta uredba sada e, revidira s obzirom na e, svjetski kontekst Komisija je pristupila ovome sa stanovišta ljudskih prava, što je važno. Molim kolege da se budu tiši, jer inače teško mogu govoriti. Dakle, istovremeno vrlo je važno revidirati tu ulogu s obzirom na to da se tehnologija brzo mijenja, a isto tako ima i puno promjena u odnosu snaga na geopolitičkom planu. Insistiramo na sigurnosti ljudi i ljudskih prava u središtu e, te revizije. Vrlo je važno e, da e, pojasnimo određene aspekte koje komisija nije pojasnila. Ljudska prava trebaju se uklopiti i u sve vanjske politike Europske unije i trgovinske politike Europske unije to treba pretočiti u sve postojeće interese koje imamo instrumente. Tehnologija koja se bavi e, elektroničkim nadzorom treba biti naročito uzera u obzir, naročito ako ima dvojnu namjenu jer to može ići i protiv strateških interesa Europske unije i protiv ljudskih prava. Naravno, nije potrebno da svaka tehnologija bude pod nadzorom, a neka tehnologija može pomoći e, većoj sigurnosti ljudi, kao što je, na primjer, šifriranje. Moramo paziti da nepotrebna administracija ne opterećuje ove e, proizvode kada to nije nužno. Ove mjere dobre su kako bi Europska unija mogla spriječiti nezakonite transfere, ali e, moramo paziti kako je koristimo kada je, on se ona može koristiti u dvojne namjene. Moramo paziti da ne dođe do teških kršenja ljudskih prava. Na primjer, kada se na nezakonit način dobivaju podaci o ljudima koji brane ljudska prava ili pak o novinarima e, ili e, kada se oporbeni čelnici e, zbog toga završe u zatvoru ili se muči ili se dogodi još i gore s njima. Moramo uzeti u obzir sve revolucionarne aspekte tehnoloških promjena. treba se dakle, razmotriti mogućnost jedne kontrolne liste a trebamo u određenim situacijama omogućiti da se hitno intervenira kako bi se napravile tehnološke promjene ili da se intervenira u trećim zemljama. Zaključno ću reći da su takve E, transakcije postale sve složenije. Vrlo je važno dijeliti informacije i ključno je da sve bude transparentno. Države članice moraju staviti na raspolaganje podatke koje omogućuju nadzor. E, to će biti najbolje prakse i neki to rade već sada dobrovoljno. Moramo imati jedinstveni način sankcioniranja onih koji krše ova pravila. Ova prejnuka je vrlo važna jer smo naučili mnogo toga na težak način prilikom arapskog proljeća. Radit ćemo na ovome kako bi sve, svi ovi propisi bili relevantni i pogodni za budućnost. Hvala lijepa izvjestiteljici, nemamo puno vremena. Najprije gospodin Žan koji je izvjestitelj u sjeni e, europskih pučana. Hvala lijepa. Nemam što puno dodati onome što je rekla izvjestiteljica. Ovaj tekst je pravilno usmjeren, to je nešto što je dobro. Moramo samo paziti da kada se radi o robe dvojne namjene, da ima velik broj europskih tvrtki na koje se to odnosi. Moramo paziti da im ne nametnemo neke dodatne europske zahtjeve koje neće imati njihovi konkurenti. Dakle, ne smijemo mm, nametnuti nešto teže za europske tvrtke u odnosu na druge tvrtke. Tamo gdje mislim da se situacija mora popraviti jest u članku četvrtom e, koje iz takozvane sveobuhvatne klauzule kada se govori o riziku od terorizma i kršenju ljudskih prava. Tu moramo stvari izrijekom spomenuti. Po pitanju terorizma e, današnje e, vrijeme kada se mogu načiniti teroristički napadi sa vrlo rudimentarnom tehnologijom. Dakle, broj robe e, koje se mogu koristiti u dvojnoj namjeri nije, e, neću reći nepregledan, ali možete u to uključiti autobuse, kamione, automobile. Dakle, moramo e, to, taj članak malo bolje sročiti. Što se tiče formulacija, mislim da ih još ima par gdje bi se riječnik e, morao e, malo više precizirati ili ojačati, ali mislim da ćemo se lako oko toga dogovoriti. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Martin, u ime socijalista i demokrata. E, puno hvala, hvala kolegici Mariće na njezinom radu. Slažem se s ova moja prethodnika. S jedne strane teško izraditi definiciju dvojnog korištenja i tehnologije, a istovremeno e, paziti dakle da sve to ne smije kršiti ljudska prava. Dakle, to je jedno, a s druge strane moramo paziti da nepotrebno ne opteretimo naše e, tvrtke i postoji dio koji moraju napraviti i same države. Isto tako. E, dakle, moramo naći pravu ravnotežu između ta dva zadatka. S jedne strane sigurnost, a s druge strane neposredni zahtjevi. Što se definicija tiče, slažem se s kolegom jer te tehnologije sada još nisu dobro definirane u ovom tekstu ne mislimo također da su teška kršenja ljudskih prava ispravno definirane, jer ne postoji takva definicija u e, međunarodnom pravu. E, ne postoji razlika između teškog kršenja i samo kršenja ljudskih prava. Govori se također o dužnoj pažnji koja se treba upotrijebiti, a gospodin Bihner je tu E, dao prijedlog s kojim se slažemo. Što se tiče pravne izvjesnosti, e, tu e, moramo i nju uzeti u obzir. Pozdravljamo što je ovu inicijativu komisije, ali mislimo da ova uredba treba malo više preciznosti prije nego li što se usvoji. I još i jedna stvar, upravo je kolega govorio o tome da na našoj e, tvrtke nametnemo pretjerana opterećenja. Ali ja istovremeno mislim da Evropska Unija mora paziti da se roba koja se može koristiti loše u dvojne namjene ne koristi i tu bi naša Evropska unija trebala insistirati da drugi slijede naše visoke standarde. Gospođa um, Hvala lijepa. Mislim da je važno da naglasimo da je ovo dobar prijedlog komisije. Od 2010. godine redovito tražimo da se aspekti ljudskih prava uzmu više u obzir. Na njih se treba više usmjeriti. Čuli smo i za određene skandale. Drugim riječima, traži se od nas stalno da nadziremo izvoz takvih proizvoda. Govorimo o digitalnom oružju koje mogu izazvati veliku štetu i zaista dovode, e, dovode u opasnost europske društvo. 15 puta smo već tražili da se nešto napravi na ovom planu i konačno ima prilike da zajedno s komisijom razmotrimo sustav izvoza i da ga ažuriramo za e, kontekst 21. stoljeća. Ovdje ovom izmjenom propisa zaista možemo nešto promijeniti. Zaista mm, pozdravljam toplo prijedlog komisije. Što se tiče izvjestiteljice s Hake, moram reći da u potpunosti podržavamo njezin prijedlog uvjerena sam da će ovo izvješće poboljšati prijedlog komisije. Također smatramo da je zadatak odbora AFET taj da se naša vanjska politika temelji na ljudskim pravima, te ćemo e, kasnije načiniti više prijedloga da ojačamo ljudska prava još i više. Hvala, ovime smo zaključili popis govornika, pa ću ponovno predati riječ izvjestiteljici ako želi iznijeti zaključke. Ja bih samo kratko zahvalila kolegama na komentarima. Mislim da se uglavnom slažemo. Možemo još o tome razgovarati, ali čini mi se da bi bilo dobro da se pojasne definicije. Primjerice kada je riječ o ljudskim pravima, spominju se tijela Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske unije. E, dakle, bilo bi dobro da se to spomene kao nešto što je već, što već postoji da se spomenu kriteriji koji su već definirani ili pak kada je riječ o terorizmu, to je vrlo širok pojam, može ga se zlako zlorabiti. Dakle, tu se mogu spomenuti zajednički zaključci vijeća da bi bilo jasnije e, o čemu se ovdje precizno govori i na taj način bi se popunila preznina e, teksta Europske komisije. Što se tiče definicije instrumenta za nadzor korištenja interneta, treba vidjeti da li se to koristi u suglasnosti ili bez suglasnosti korisnika. Primjerice, ako netko želi doći do podataka iz mog telefona kako bi uporaba bila sigurnija, nema problema. Međutim, ako se informacije eksfiltriraju, a da ja e, nisam e, o tome obavještena, ne samo da je to kršenje prava na privatnost, nego se u nekim drugim situacijama može koristiti i za dodatno kršenje prava. Prema tome trebali bismo te definicije suziti, što bi bilo isto tako dobro i bilo bi u interesu privatnog sektora. Zatim treba izbjeći e, diplomatsku osjetljivost, odnosno diplomatske osjetljiva pitanja, što je u interesu ovoga odbora. Evropska unija bi trebala pokazati vodstvo, kao što je rekao i Martin, i trebali bismo zapravo imati visoke standarde te uvjeriti druge da primjenjuju iste standarde. Ovdje se radi o ozbiljnom pitanju zabrane proliferacije i prema tome vodstvo Europske unije je nužno u današnjem svijetu gdje se tehnologija brzo mijenja, ali isto tako, nažalost, drugdje u svijetu primjećujemo i nove oblike represije. Hvala, zahvaljujem izvjestiteljice, Kao što sam spomenula na samome početku ovoga izlaganja, rok za predlaganje amandmana bit će već u 5. svibnja do 12 sati a drugo razmatranje će biti 29. svibnja, 30. svibnja usvajanje u odboru za vanjske poslove, a nakon toga ide dalje, dakle ide na plenarnu sjednicu. Sada prelazimo na 12. točku dnevnog reda, a to je razmatranje nacrta izvješća o političkim odnosima Europske unije i Indije. Važnost e, Indije i strateškog partnerstva E, nedavno je istaknuto na za vrijeme posjeta našeg odbora u Veljači, toj zemlji. Visoka predstavnica Federica Mogherini je nedavno posjetila tu zemlju e, u svjetlu 14. samita Europske unije Indije koji se treba održati kasnije tijekom ove godine. Također ćemo imati usvajanje teksta e, na plenarnoj sjednici nešto kasnije. Gospodin Preda, hvala lijepo. Odnosi između Europske unije i Indije su izuzetno važni. Dakle, to je jedna vrlo to su odnosi, odnosi su vrlo kompleksni, oni već dugo postoje i koristili su se različiti atributi da bi se opisali ti odnosi neki te odnose nazivaju prirodnima, drugi solidnima, treći nužnima i također sam pronašao i reference na to da Europska unija i Indija imaju odnos koji se temelji na zajedničkim vrijednostima. Dakle, to bi ukratko bio pregled atributa koji se koriste da bi se kvalificirala ova veza. Rekao bih da se ovdje prije svega radi o odnosima koji imaju značajan potencijal i vrlo dobru perspektivu za budućnost. Izazovi pred kojima se danas suočavaju Europska unija i Indija donekle su slični, bilo da je riječ o gospodarskim problemima, regionalnim napetostima ili pak problemima poput terorizma, klimatskih promjena i sl. Prema tome intenzivnija suradnja i koordinirane e, koordinirano djelovanje između Europske unije i Indije mogu samo izazvati polučiti pozitivne rezultate. Dakle, ti odnosi bi trebali izaći izvan okvira gospodarskih odnosa, premda bi pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini trebali ostati primarni. Glavni cilj ovoga izvješća jest da se iskaže i potpora za snažnije odnose i partnerstvo između Europske unije i Indije. Da kako to partnerstvo bi trebalo snažiti u čitavom nizu područja, dakle, riječ je o gospodarskim i kulturnim odnosima, o zaštiti okoliša, ali e, ovaj tekst se uglavnom odnosi na vanjskopolitičke odnose i na sigurnosne veze s obzirom na nadležnost koga odbora. Vi ste spomenuli posjet e, delegacije našega odbora New Deliju, to je bilo u veljači ove godine. Ja sam kroz ovaj tekst e, htio formulirati tri jasne poruke. Kao prvo, što se tiče nas u Europskoj uniji, ja želim e, ovim izvješćem skrenuti pozornost na važnost donošenja strategije za buduće odnose s Indijom, to je ključni instrument za dosljednu politiku. Isto tako u sljedećih nekoliko mjeseci i godina moramo poboljšati koordinaciju među državama članicama i europskim institucijama, a sve u svrhu lakšeg postizanja zajedničkih ciljeva. Nadalje, Zatim druga poruka, želim pozdraviti održavanje trećeg e, samita između Europske unije i Indije 2016. godine te program djelovanja za dvije, do 2020. godine koji sadrži neke ambiciozne ciljeve. Taj program djelovanja treba i provesti u dijelo, to je u ostalom poruka koju je prenijela i Federica Mogherini. Dakle, moraju se zacrtati konkretni vremenski rokovi, a i vi ste sami spomenuli da je Federica Mogherini nedavno bila u službenom posjetu Indiji. Kako bi se dalje razvijeli odnosi između Europske unije i Indije, svake godine, e, dakle važno je da se redovno svake godine održavaju samiti. Pozdravljam e, inicijativu da se ovo jeseni održi summit i isto tako mislim da bi trebalo povećati, e, odnosno učiniti ove susrete češćima posebno kada je riječ o području sigurnosti. I to smo sami ustanovili kada smo se susreli sa sugovornicima iz Indijskog parlamenta iz odbora za vanjske poslove. Dakle, i oni isto tako žele da se poveća, intenzivira koordinacija i susreti na razini parlamentaraca. Zatim, što se tiče vanjske politike i sigurnosti, ja sam ovdje u izvješću pokušao dati nekoliko sugestija za daljnji zajednički rad. Europska unija i Indija nemaju uvijek isti stav, međutim jedan otvoreni dijalog može biti koristan za e, bolje uzajamno razumijevanje i usklađivanje ciljeva. Bilo da je riječ o Afganistanu, Kini, Rusiji ili pak nekoj drugoj zemlji, kroz zajednički rad i napore možemo značajno doprinijeti smanjenju sigurnosnih napetosti u Aziji, ali isto tako i u Europi, odnosno u europskom okruženju. Borba protiv terorizma je također područje koje zahtjeva bližu suradnju između Europske unije i Indije, a to je rečeno i na posljednjem samitu. S obzirom da Europska unija i Indija snažno podržavaju multilateralni svjetski poredak, mi e, se moramo koordinirati zajedničko stajalište u tim forumima kako bi naša stajališta prevladala. Također treba osnažiti našu suradnju u području zaštite ljudskih prava, budući da je to također jedno područje koje mora imati svoje značajno mjesto u sklopu našeg partnerstva. Da kako potencijal ovih odnosa se ne rezimira samo na ove točke koje sam spomenuo, tako da ovo izvješće e, ne može biti sveobuhvatno s obzirom na ograničen, e, ograničen tekst e, izvješća. Zatim, tu imamo isto tako i druga područja suradnje, kao što su razmjena studenata, istraživanje. Mislim da bi bilo dobro što se tiče vremenskih rokova da u srpnju usvojimo ovo izvješće na plenarnoj sjednici kako bi smo mogli njime dati doprinos samitu Europske unije i Indije koji će se držati ove jesene. Nadam se da će amandmani biti konstruktivni i da ćemo moći dobro surađivati sa izvjestiteljima u sjeni, te da ćemo kroz ovo izvješće moći snažno dati snažan poticaj razvoju danjih odnosa s Indijom. <clears throat> Thank Hvala. Sada prelazimo na popis izvjestitelja u sjeni. Trenutno je na popisu samo gospodin Gil iz kluba zastupnika SID. Izvolite, imate riječ. Gospođa Gil, e, hvala i zahvaljujem također kolegi Predi na vrlo odmjerenom izvješću. Kao što si rekao, Kristijane, ovaj, e, ovi odnosi u istinu imaju veliki potencijal ali isto tako je bilo i izazova. No čini mi se da se sada odnosi vraćaju na pravi put. E, visoka e, visoka predstavnica Mogherini je bila u New Deliju prije nekih dva tjedna i tamo je dogovoreno da će se intenzivirati suradnja u području multilateralne suradnje, trgovine, obrane, pomorske e, sigurnosti i borbe protiv terorizma. Dakle, to je dosta ambiciozan program rada. Bilo bi dobro da e, nakon toga uslijedi konkretni akcijski plan e, da ne ostane sve samo na riječima, preuzetim obvezama. I slažem se da bi bilo dobro da se ponovno vratimo na praksu održavanja godišnjih sastanaka na vrhu. Dakle, mi ćemo kasnije tijekom ove godine imati takav jedan sastanak na vrhu u New gdje će se vidjeti na koji način se može e, dakle ostvariti pomake e, u ovim područjima. Nadalje e, vidimo da i zapravo i Brexit utječe na ovu situaciju a s obzirom i na vanjsku politiku SAD-a koja je vrlo dvoznačna i izolacionistički orijentirana, mislim da moramo o tome voditi računa. Sporazum o slobodnoj trgovini je u tom kontekstu važan E, sjetimo se da su pregovori počeli prije deset godina, ali od 2013. godine zapravo nije ostvaren nikakav pomak, tako da mislim da bi bilo važno da uložimo u jedno od svjetskih e, ključnih gospodarstava, jedno od najbrže rastućih gospodarstava, koje će do 2030. godine imati 60% svjetske srednje klase. Mislim da smo se mi isto tako u veljači obvezali da ćemo to proučiti s obzirom na e, to da su SAD rekli da će ograničiti izdavanje viza, na, viza indijskim informatičarima. Dakle, očito da postoji velika razina neizvjesnosti i mislim da e, je to prilika za sve nas e, da udružimo snage. Što se tiče definiranja strateškog odnosa prema Kini, prema Južno-Kineskom moru, gdje je tenzije sve više rastu što ugrožava svjetski mir i trgovinu. Već sam spomenula klimatske promjene, a osim toga bismo trebali vidjeti što je sa e, vodnim gospodarstvom i energetikom i što je sa partnerstvom u tim područjima što je ključno za Pariški sporazum. Osim toga što se tiče Ujedinjenih naroda trebali bismo vidjeti na koji način možemo podržati reformu Vijeća sigurnosti. U ostalom, New e, se kandidirao za stalno mjesto u Vijeću sigurnosti. Zatim tu su i pitanja kao što su suzbijanje piratstva, pa bismo i u tom smislu trebali vidjeti na koji način se može intenzivirati suradnja. Kada smo bili u posjetu Indiji, razgovaralo se i o suzbijanju nasilja nad ženama, promicanju prava LGBT, LGBTI zajednice i promicanju tolerancije, što možda nije takav prioritet u Indiji. Mislim da je važno da naš pristup bude utemeljen na postizanju rezultata i samo kroz izgradnju snažnog partnerstva možemo eh, raditi na rješavanju pitanja poput poštivanja ljudskih prava. Dakle, moramo se snažnije angažirati kako bismo postigli djelotvornije rezultate. Mislim da će ovo izvješće doprinijeti daljem jačanju ovog strateškog partnerstva, a smatram da je to nešto što će u ovom aktualnom trenutku doprinijeti osnaživanju i promicanju interesa Europske unije. Hvala i radujem se daljnoj suradnji na amandmanima i na samom glasovanju. Ovdje više nema nazočnih izvjestitelja u sjeni, pa prelazimo na sve koji su se prijavili za riječ po dvije minute. Najprije riječ ima e, gospodin Pitela. Belong to the sunny speakers Le. list is exhausted. I think we are all sunny. Mislim da svi kada govorimo o odnosima s Indijom, da smo svi optimistični i zahvalan sam kolegi Predi koji nije koristio velik broj riječi, ali mislim da je upotrijebio neke ključne riječi. U prvom dijelu je rekao da nam treba snažnije i dublje partnerstvo i ja se u potpunosti slažem s time. Ja sam izvjestitelj za e, strateško partnerstvo između Europske unije i Japana i kao što vam je poznato mi pregovaramo o sporazumima o slobodnoj trgovini te o ekonomskim partnerstvima te o sporazumima o strateškom partnerstvu. Do sada smo definirali 40 područja strateškog partnerstva e, tijekom pregovora s Japanom i usprkos e, tome što se spominju strateška partnerstva, mi zapravo trenutno imamo osam definiranih područja u kojima želimo surađivati. Slažem se sa onime što je rekla Nina Gil. Mislim da nam ovdje nedostaje određena dinamika. Što se tiče strateškog partnerstva, rekao bih čak da nam nedostaje ambicije. Najnoviji događaji su nam pokazali i pružili su nam nove argumente za jedan dinamičniji pristup i ako ne već prije toga, nadam se da ćemo na sljedećem sastanku na vrhu dobiti odgovarajući poticaj za nastavak e, suradnje koja će biti intenzivnija, odnosno koja će se odvijati brže. Mi smo isto tako definirali zdravstvo kao e, jedno od područja koje će po prvi puta biti sastavni dio strateškog partnerstva i ne vidim zašto ne bismo imali to područje u e, suradnji s Indijom i, to ne samo zbog Ajurvede koja već e, u velikoj mjeri prisutna u Europskoj uniji. Dakle, ja bih e, htio ovdje zagovarati jedno, jedan ambiciozni pristup i zato želim podržati ovo izvješće koje je u skladu sa mojim željama. Hvala. Gospodin Bašir. Hvala. E, ja želim čestitati izvjestitelju gospodinu Predi na izvrsnom izvješću. To je izvješće uravnoteženo, pozitivno i sadrži čitav niz konkretnih preporuka. Evropska unija i Indija uistinu moraju osnažiti suradnju, što je u interesu e, prosperiteta i sigurnosti u njihovim regijima, ali i šire u svijetu. Kroz e, ovo već dobro promišljeno izvješće mnogo se toga može postići, ali bih htio nešto i dodati. Indija je u posljednjih nekoliko godina ostvarila značajne pomake u području poštivanja ljudskih prava i individualnih sloboda. Pokušaj da se velika zemlja zaokrene prema demokratskoj državi e, je težak zadatak i to je veliki izazov. Međutim, kako stoji i u ovom izvješću još uvijek postoje neki problemi koji se vezuju uz diskriminaciju zbog e, sustava kasta te e, nedostatno dobro postupanje prema vjerskim i drugim manjinama. Kao zagovornik slobodne trgovine i slobodnog tržišta, ja u potpunosti podržavam sve napore da se potpiše sveobuhvatni sporazum između Europske unije i Indije. Međutim, sloboda tržišta i slobodna trgovina moraju ići ruku i pod ruku uz beskompromisno poštivanje ljudskih prava i vladavine prava. Prema mojem skromnom mišljenju to mora biti vidljivo i u konačnoj verziji teksta. Što se tiče Afganistana, moramo se podsjetiti na činjenicu da Pakistan još uvijek plaća veliku cijenu zato što podržava međunarodnu koaliciju u borbi protiv Talibana i terorizma. Rekao bih da je zadaća Europske unije, Indije i svih susjednih zemalja da ojačaju koordinaciju u čitavom području jugoistočne Azije. Što se tiče bilateralnih odnosa između Indije i Pakistana, rekao bih da ovaj da je ovaj tekst vrlo elegantno sročen. Smatram da moramo biti što glasniji kada je riječ o sljedećem. Približavanje nije nužno samo zato da bi se ostvario trajan mir između ova dva velika naroda. Mir nije sam sebi cilj. Mir nam je potreban kako bismo dobili prosperitet i trajni razvoj. I to za svakog pojedinog građana. To obuhvaća i Kašmir, što je jedno, jedan dobar primjer koji bi trebalo spomenuti u izvješću. Kašmir pod upravom Indije kaska prema svim indeksima ljudskog razvoja u odnosu na dio Kašmira pod pakistanskom upravom. Budimo hrabri i recimo da e, što se više autohtone narod pusti da sami idu i pokušaju ostvariti vlastiti prosperitet, to će situacija biti bolja za sve. Hvala vam na pozornosti. Mi smo htjeli dati riječ e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, ali čini se da nitko od njihovih predstavnika nije nazočan, pa bih onda ponovno dao riječ gospodinu Predi. Više se nitko nije javio za riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Sada mi je pomalo žao što nema nikoga niti iz Europske službe za vanjsko djelovanje, niti iz Indijskog veleposlanstva. Oni možda još uvijek slave 1. Prvi svibnja, ne znam, šteta, jer mislim da je ipak riječ o temi koja je važna za sve klubove zastupnika. Ja bih zahvalio kolegama koji su uzeli riječ Moram e, reći da sam optimističan. Ovdje vidim neke pozitivne signale, ne samo od strane kluba socijalista, e, koji je sastavni dio široke koalicije. To smo ispregovarali početkom našeg saziva. Izvjestitelj u Sjeni iz Kluba zastupnika konzervativaca mi je također uputio poruku, dakle zahvaljujem gospodinu Baširu, gospodinu Van Orden koji nije mogao nazočiti sastanku, također mi je e, pismenim putem kazao da smatra da je ova suradnja iznimno važna, tako da mislim da imamo konsenzus. Sada ćemo još pričekati e, amandmane, možda bismo uz suglasnost Davida McAllistera mogli pronaći termin, raniji termin za glasovanje. To bi bilo sjajno. Vidjet ćemo na koji način to možemo konkretno organizirati. Dakle, zahvaljujem još jedan put svima i nadam se da e, neću dobiti 900 amandmana. Drugim riječima, svi koji žele nešto dodati, a što smo već stavili u mnogim drugim izvješćima. Dakle, mislim da se ovdje moramo koncentrirati na političke odnose između Indije i Europske unije. Ne moramo se baviti svim temama koje inače obrađujemo na drugim odborima. Hvala vam. Hvala vam. Ne znam jesam li ja vrlo učinkovit kao pesnik, ali vidim da svi žele pomaknuti prema naprijed datume svojih izvješća, uzet ću to kao kompliment. Prošli put smo bili suočeni s poteškoćama zato što smo imali mnogo izvješća, trebali smo to prevesti, ali tajništvo će naravno razmotriti mogućnosti na temelju ovog zahtjeva, iako nismo jako optimistični s time da to ubrzamo, no evo danas smo u svom slučaju učinkovito odbora, inače smo takvi. Zahvaljujem svima koji su za riječ, samo da vas podsjetim da je rok za podnošenje amandmana 15. svibanj, 5. Eh, svibanj u 12 sati, a vremenski rokovi su, barem za sada, takvi da imamo drugu, e, druga zmatna amandmana 19. lipnja, zatim glasujemo 20. lipnja ovome, a na plenarnoj sjednici bi trebali to imati na dnevnom redu u rujnu. S ovime smo zaključili točku broj 12 i prelazimo na 13. točku dnevnog reda. A to je kratko izvješće s misije u Palestinu od strane za odnose s Palestinom. Izaslanstvo je posjetilo Jeruzalem i zapadnu obalu u Veljači. Izaslanstvo je zatražilo, ali nije dobilo pristup pojasu Gaze. Parlament bi trebao dobiti pristup, naravno, pojasu Gaze. I zbog toga će nam biti vrlo važno čuti e, nešto o tome. Pozivam sada predsjednika izaslanstva za odnose s Palestinom da nam kratko predstavi misiju i zaključke i preporuke izaslanstva. Kolega, izvolite, imate riječ na šest minuta. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, dragi kolege, dragi kolegice. Zahvaljujem na mogućnosti koju ste mi dali da vas izvijestim o tom putovanju u Palestinu. Ali kao prvo bih vam htio ukazati na štajk glađu koje je 1500 palestinskih zatvornika pokrenulo u izraelskim zatvorima e, sredinom četvrtog mjeseca. Taj štaj glađu i danas još traje. I radi se jednostavno o temeljnom pravu zatvorenika da ih mogu posjetiti članovi obitelji i da ih se ne drži u zatvoru ako se protiv njih ne provodi suđenje. Dakle, radi se jednostavno o ljudskom pravu i ljudskom dostojanstvu e, palestinskog naroda. I sada tražimo isto tako i da se pokrene putovanje u istražne svrke kako bi se istražila situacija tih zatvornika. Što se tiče našeg putovanja i zaslanstva, e, to putovanje smo održali u veljači. Sastali smo se sa predsjednikom vlade i sa ministrima pa i sa predstavnikom e, Palestinskog e, zakonodavnog vijeća. Imali smo prilike vidjeti naselja koja su izgrađena, a čuli smo i da će se uskoro to naselje proširiti. Posjetili smo poljoprivrednike kojima prijeti uništenje njihovih domova i ustvrdili smo da okupacija se više napreduje. Te smo usvedili da se i djeca uključuju u te političke procese, pa i djeca mlađa od 15 godina. Također smo vidjeli koliko je loša situacija ništa na mjestu, a na licu mjesta naše izaslanstvo će se dalje zalagati za to da se poštuju temeljna prava svih ljudi, ali posebice djece. Sastali smo se sa predstavnicima različitih organizacija, različitih e, udruženja koji su nam ukazali pažnju na to da su razočarani zbog sustava koji diskriminira ljude na temelju njihove rase i da postoji sve manje ta perspektiva s rješenjem od dviju država. I dalje se govori o tom rješenju e, s dviju država, ali mnogi razmišljaju o rješenju sa samo jednom državom, a i predsjednik zakonodnog vijeća je rekao da bi i oni mogli razmišljati o rješenju s jednom državom dok god se poštuju sva prava palestinskog naroda. A možda su i najvažniji trenuci na tom putovanju bili upravo ti u kojima smo raspravljali o tom rješenju s jednom državom. Osim toga, je rečeno da je Japanska država službeno izgrađena, ali da još nije konkretna država. I po trenutnim uvjetima palestinci ne mogu napredovati. I e, tijela, institucije se ne mogu nadalje razvijati ako se ne unaprijedi rješenje dviju država. Isto tako smo čuli konkretne primjere vezano uz e, humanitarnu suradnju i Europa se ne izjašnjava uvijek jasno za rješenje dviju država, a mi smo rekli da to prije svega ovisi o vijeću ministara. Komisija se prije svega brine za humanitarnu pomoć, a mi se svakako zalažemo za rješenje dviju država. No, trenutno se na terenu ne može postići više mnogo toga. Palestinci izdržavaju taj težak svakodnevni život, e, žive u jako teškim uvjetima, to smo mogli tamo vidjeti i ne postoji nikakav daljnji razvoj vezan uz rješenju dviju država. Vidimo da se naselja čak i šire i da e, se ne nastavlja mirovni proces. Te smo predložili sljedeće. Kao prvo, da se hitno nađe političko rješenje i da se ponovno stavi sa ostvarenjem rješenja dvije država prije nego što se ta mogućnost u potpunosti ugasi. Mi hitno molimo vijeće da nešto poduzme u tom smislu kao drugo. E, priznati Palestinu kao državu, to je nešto što je neophodno. Ne možemo ostvariti rješenje dvije država ako ne priznamo obje države. Molimo kolege i kolegice u državama članicama da surađuju s nama kako bismo uspjeli ostvariti priznanje palestinske države. Kao treće, potrebna nam je vlada nacionalnog jedinstva, a uskoro i novi izbori. Također, redovito moramo e, moći provoditi izbore vezano uz e, sve institucije koje su pisane u Ustavu. Što se tiče e, palestinskog vijeća, tu se njima mora omogućiti da doista mogu vladati na tim teritorijem, da se sredstva dobro iskorištavaju, da se poštuju temena prava i da se poštuju tako međunarodno pravo te ljudska prava. U rezoluciji Vijeća sigurnosti vidimo da se jasno osuđuje politika e, naseljavanja e, s strane, to bismo trebali naglasiti i moramo uvijek iznova ponavljati naš stav da se ne smiju izgrađivati naselja e, sa druge strane crte razgraničenja, inače se doista radi o okupaciji palestinskog područja. I u programima koje imamo s Izraelom moramo uvijek iznova um, tome da se dakle ne šire naselja preko te crte razgraničenja. Dakle, moramo se vratiti na granici iz 1967. godine, te nam je e, potrebno jasno teritorijalno uređenje. Kod e, provedbe rezolucije jednih naroda moramo također pripaziti na to i treba slijediti preporuke vijeća sigurnosti, njih treba i politički provesti. A što se tiče um, označavanja proizvode iz okupiranih područja, tu bismo trebali strože primjenjivati vlastita pravila. Tu jednostavno vrijedi zakonodavstvo Europske unije i ono treba primjenjivati. Također se moramo boriti protiv e, uništavanja naselja e, palestinskog hamništva. Samo ako politički djelujemo ćemo uspjeti nešto postići i postići to da Palestina doista postane država te ostvariti rješenje dviju država. Inače se povećava opasnost da bi moglo došli, doći do daljne radikalizacije. Isto tako treba još reći i sljedeće. ništa se povećava, bit će im potrebno više energije, više električne energije, više tla. A izolacija pojasa gaze i um, unutarnog dijela Palestine je opasno zato što dolazi zbog toga do daljne radikalizacije, do udaljavanja tog stanovništva, a to je zapravo i prijetnja Izraelu. To je nešto što nije održivo niti za Izrael, niti za Palestinu. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege i kolegice, Europska unija se mora aktivirati zajedno s državama članicama kako bi se doista hitno uspjelo ostvariti rješenje dviju država. Hvala. Hvala vam lijepa na informacijama o putovanju vašeg izaslanstva u Palestinu. Nitko nije tražio riječ, samo provjeravam. I Stoga ćemo vaše informacije uključiti u zapisnik i zahvaljujemo vam što ste došli k nama i e, predstavili nam to izvješće. S time zaključujemo 13. točku na dnevnom redu. 14. točka. Zato nam je potrebna određena priprema, jesu li gosti ovdje s nama, oni dolaze u redu, onda ćemo imati stanku dvije minute da pripremimo panel i zatim ćemo krenuti sa zadnjom točkom na dnevnom redu. <clears throat> now on stereo, so we are improving Tehnološki sve više napredujemo što se približavamo kraju dnevnog reda. Dragi kolege, prelazimo na točku 14. Zadnju točku na današnjem dnevnom redu. Tu se radi o borbi protiv nekažnjavanja s posebnim naglaskom na Međunarodni kazneni sud i izmjene Rimskog statuta iz Kampale. To je nešto što su koordinatori AFETA odlučili 5. studenog 2016. godine. Međunarodni kazneni e, sud uspostavljen je rimskim statutom koji je po na snagu 1.7.2002. godine. S tim statutom se uspostavljalo, funkcioniranje suda, struktura suda, jurisdikcija suda kao i četiri zločina. To je genocid, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin i zločin e, u smislu agresije. No, zločin, to je agresija kao zločin, nije uključena u rimskom statutu i zbog toga smo imali izmjene rimskog statuta e, koje su napravljene na konferenciji 2016. godine. Tu su usvojene izmjene rimskog statuta. Tu se definirala agresija kao zločin u skladu sa e, rezolucijom e, Opće skupštine jedinog naroda 3.14. Dakle, taj zločin obuhvaća e, invaziju države, blokiranje države, blokiranje luke ili pristupa moru neke države, napad e, kopnenim, e, morskim ili zračnim snagama neku drugu državu, korištenje naoružanih skupina ili plaćenika protiv druge države i na posljedku da se dopusti teritorij e, da se koristi od strane neke treće države kako bi se izvela agresija na prvu državu. Te izmjene će stupiti na snagu godinu dana nakon ratifikacije, ali tu se govori o tome da će se agresija kao zločin koji se počine samo nakon što godinu dana nakon što 30. ratifikacija e, se ostvari. 1. siječnja 2018. godine je taj datum. Zatim imamo i izmjenu da trebamo imati odredbe o tome da skupština treba izglasiti nadležnost suda sa odgovarajućom većinom. Danas ćemo razgovarati o Međunarodnom kaznom sudu i moguće usvajanje e, izmjena, izmjene rimskog statuta što bi jako utjecalo na rad suda. Gospođa Prost je voditeljica kabineta predsjednika Međunarodnog kaznenog suda, između ostalog. Gospođa Prost je bila i ombudsman za sud koji se bavio upražnjavanjem al Te radila je na Međunarodnom kaznom sudu za bivšu Jugoslaviju. Ispričavam se, nadam se da sam to korektno rekao. Drugi govornik je gospodin Kačin, on je glavni tajnik parlamentaraca za globalnu akciju. U proteklih 13 godina gospodin Kačin je radio na tome da promiče univerzalnost i učinkovitost Međunarodnog kaznenog suda i statuta otprilike 120 država. S njegovom pomoći i e, pod koordinacijom e, članovi su doprinijeli do toga da je 76 od 124 država članica priključilo Rimskom statutu. On ima e, završen studij diplomacije sa Akademije u Den Hagu, Akademije međunarodnog prava, te ima i doktorat e, međunarodnog prava sa sveučilišta u Italiju, Teramu. I na početku s nama je danas gospodin Bariga. On je e, zamjenik voditelja e, misije Lichtensteina pri Europske uniji. On je predstavljao Lichtenstein u različitim e, pregovaračkim procesima vezanim uz međunarodno kazneno pravo, vladavinu prava i međunarodno pravo. Služio je kao potpredsjednik šestog pravnog odbora Isto tako je bio savjetnik vezan uz pregovore oko usvajanja izmjene Rimskog statuta iz Kampale vezano uz agresiju kao zločin. On ima diplomu sa sveučilišta u Kolumbiji te doktorat sa Bečkog sveučilišta u Austriji. Pred ovih našim gostima riječ, složili smo se oko toga da svatko dobije 10 minuta i zakrenut ćemo od gospođe Prost. Hvala lijepa. E, Drago mi je da mogu danas biti s vama i govoriti o borbi protiv negašnjivosti i radu Međunarodnog kaznenog suda. Znam da ćemo se usmjeravati na zločin agresije i e, ja ću više dati e, pozornosti i samom kontekstu i radu suda i neke od problema s kojima se u ovom času suočava e, Međunarodni kazneni sud. E, predsjedavajući je govorio o glavnom mandatu tog suda, a to je kazneno gonjenje zločina protiv čovječnosti i genocida, a zločin agresije je također opisan i sada se govori o amandmanima, jednom procesu na koji tek moramo prijeći. Sud je u ovom času jako zaposlen svojim ključnim mandatom kaznenim gonjenjem tih e, kaznenih dijela. Trenutno se vodi deset istraga u čitavom nizu zemalja u Ugandi, Demokratskoj republici Kongu, Darfuru, Sudanu Afričkoj republici, Keniji, Libiji, obali Bjelokosti, Maliju i Gruziji. Ako ste ih brojali, brojali te zemlje, e, to je e, devet zemalja, međutim dvije istrage vodimo u Srednjoj Afričkoj republice. Treba znati da u tih deset istražnih postupaka pet je uputilo sudu, su uputili sudu same države na koje se odnose odnose, dok u dvije istrage je se sudu obratili su narodi. A tri su e, oni gdje je naša e, glavna tužiteljica to odlučilo pokrenuti postupak, odnosno provesti istragu u Keniji i u obali Bjelokosti. U Afganistanu, Burundiju, Gvineji, Iraku, e, Nigeriji i Palestini. E, na komorima i e, u Ukrajini se vode sada preliminarne istrage u skladu s rimskim statutom. U našoj sudnici u Haku, gdje je sjedište suda, vode se različiti postupci. Prošle godine je Međunarodni kazneni sud imao je puno posla. Izrečene su tri kazne. Jedna od njih je sada konačna. E, to je rezultiralo nekoliko osuda i e, tu se e, e, bilo mnogo novina za Međunarodni kazneni sud. Po prvi put je se netko izjasnio krivim i po prvi puta smo sudili vezano za rušenje kulturne baštine u tom Tombuktu. Također smo e, govorili o postupcima gdje je zapovjedna odgovornost bila dovedena u pitanje a isto tako prošle godine zaključeno je jedno suđenje sa više tuženika. Ove godine vode se tri paralelna suđenja, jedno suđenje vezano za obalu Bjelkosti i jedno za Demokratsku republiku Kongo, dok i, i treće vezano za Ugandu i pokret otpora. E, također, e, e, ono što je jedinstveno za rimski statut jeste da žrtve mogu dobiti odštetu. Vode se i dva žalbena postupka vezana za donesene presude kao i e, što se vode postupci za dodjelu odštete. Kao što vidite, dakle, naš sud sada puno radi. Htjela bih e, vam sada reći par stvari, a kasnije o njima možemo razgovarati. Naime, izložiti neke od izazova s kojima se suočava sud. Neki su interne prirode i sam sud ih može kontrolirati, a neke su izvan mogućnosti da ih sud e, kontrolira. Što se tiče općenito međunarodnog kaznenog postupka i rada sudova i ad hoc sudova, jedno od bitnih pitanja je koliko postupci traju i koliko je međunarodna pravda učinkovita. E, to se puno govorilo, o tom se puno govorilo vezano za ICC i e, to je bilo podvrnuto velikom broju kritika. Te kritike su nešto na što se jako obraća paražnja i sadašnja predsjednica suda zaista se time bavi i pokušava pospješiti učinkovitost suda. E, Puno se radi na poboljšanju učinkovitosti i već sada došlo je poboljšanja, naročito što se tiče samog trajanja sudskog postupka. To je zaista nešto što je zaista bitno i jako je vezano za pitanje učinkovitosti tog suda. One kritike koje ste sasvim sigurno najčešće čuli i koje su e, zapravo u jednom vanjskom kontekstu su sljedeće. Recimo, situacija sa sudom u Africi, e, oko kojeg se puno govorilo. E, puno se e, zapravo kritiziralo sud da se previše usmjerava na predmete u Africi. Jesena su tri afričke države se povukle iz rimskog statuta. Međutim, a mogu vam kasnije više reći o tome. Tu se tvrdnju uvijek mora sagledati u kontekstu. Afrika je zemlja koja je itekako pridonjela da se usvoji rimski statut i ICC. To je i najveća regionalna skupina koja je osnovala sud. Postoji mnogobrojni razlozi e, za velik broj predmeta. Mm, jedan od razloga je i što su afričke zemlje same se obratile sudu. E, međutim, sud se također usmjerio na Afriku kako bi pomogao žrtvama e, teških e, situacija do kojih je došlo u različitim sukobima. Mislim da je važno shvatiti da je e, postoji zaista jedan širi kontekst iz kojeg razloga je bilo puno predmeta vezanih za Afriku. Sud, međutim, sada manje radi na predmetima iz Afrike. E, Južnoafrička republika je odustala od toga da se povuče iz suda, a tako je postupila i Gambija nakon što je u Gambiji promijenjena vlada. Burundi e, je i dalje namjerava izaći e, iz e, suda, a to će stupiti na snagu godinu dana nakon što je zahtjev za povlačenjem podnesen u listopadu ove godine. Ove kritike e, je uputila Afrika, ali i drugi su to kritizirali. Kritizirali su zašto se sud usmjerava na određene dijelove svijeta. Mnogi su spomenuli i situaciju u Siriji i pitali se zašto sud tamo ništa nije napravio. Razlog tomu je naravno izvan e, ovlasti samog suda. Naime, sud je, ima specifične nadležnosti za one države koje su bile stranke u rimskom statutu. Dakle, ili e, nadležnost treba biti vezana za određeni teritorij gdje su počinjene niti e, E, dakle u tome sudjelovali osobe određene nadležnosti. Dakle, e, sud nema univerzalnu nadležnost. Jedini način da se situacija promijeni jest da više država potpiše rimski statut i da traže univerzalnost, što bi bilo vrlo važno za vjerodostojnost. Države koje pristupe rimskom statutu time također pokazuju da poštuju međunarodno pravo, a i da su solidarne sa žrtvama. I mi zato radimo na svim ovim pitanjima i e, želimo ostvariti cilj da sud bude univerzalno nadležan. Mi radimo i s partnerima i glavni partner, jedan od glavnih partnera Međunarodnog kaznenog suda jest Europska unija. Mi se zaista zahvaljujemo Europskoj uniji na suradnji kako operativnoj suradnji, tako i političkoj suradnji, uključujući i potpori Europskog parlamenta koji je usvojio mnoge rezolucije kao podršku radu našem sudu. To je zaista vrlo bitno za naš sud i mi smo duboko zahvalni za svu suradnju i potporu koju nam daje Europska unija. Mogla bih se sada osvrnuti na čitav niz drugih tema, e, međutim predaću riječ kolegama, ali rado ću odgovoriti na vaše pitanja ili komentare koje ćete eventualno imati. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ sljedećem govorniku, gospodinu Kačinu, koji će govoriti 10 minuta. Hvala lijepa. Hvala što ste me pozvali na ovaj sastanak. I e, naročito mi je kao Italijanu drago da je ova, da ova dvorana nosi ime Alcide de Gasperi. Htio bih se nadovezati na ovo što je rekla sutkinja Prost. Naime, Europski parlament je e, prednjačio u međunarodnoj kaznenoj pravdi. Početkom 90. godina Europska unija je tražila da se osnuje stalni kazneni sud u vrijeme kada se međunarodna zajednica i tekako trudila da se osnuju ad hoc sudovi za bivšu Jugoslaviju i za Ruandu. 24 tisuće afričkih žrtava se prijavilo da pred Međunarodnim kaznenim sudom sudjeluju u e, postupcima. Više od tisuća dobila je status studionika u kaznenom postupku i tisuća žrtava iz Gruzije se javilo, što znači da je za sada više od 30 e, a, osoba reklo da 30 tisuća ljudi reklo da želi sudjelovati u radu suda i izložiti e, ono što im se dogodilo. Moram e, reći e, da je većinu protivljenja, da smo našli kod ljudi koji obnašaju visoke dužnosti i koje sebe smatraju iznad zakona. I e, mnogi e, zbog osjećaja nekažnjivosti i e, su i počinili e, mnoge e, grozote radi kojih je sud i osnovan. Sud vrši svoj zadatak i zato sasvim prirodno izaziva i otpor. Jednostavno mi izvršavamo naš mandat, a sva opozicija koja se javlja jest prirodna reakcija pojedinaca, neki od njih su i šefovi država koji su se danas našli u situaciji da se protiv njih e, pokrenuo uhidbeni nalog ili optužnica e, zbog sumnje da su izvršili kaznena djela. Neka e, su dijelovi svijeta sada izvan jurisdikcije Međunarodnog kaznenog suda Primjerice, Sirija je jedno od takvih područja, tamo se vrši, tamo se odvija jedan od najkrvavijih sukoba u svijetu. Mi se protivimo protiv bilo kakve nekažnjivosti koji bi spriječilo da ICC izvršava svoju, primjenjuje svoju jurisdikciju. U E, svibnju 2014. godine mm, u situaciji s Mosulom i Izisom Francuska je dala prijedlog koji su podržale sve zemlje vijeća sigurnosti, ali tome se usprotivila Kina. E, tražilo se naime tada da se e, zločini u Siriji da one dođu pod jurisdikciju ICC-a a to je jednostavno bio pokušaj da se stvori zona nekažnjivosti u Siriji. Neke druga područja, primjerice Jemen, o kojem mi ni toliko ne govore, također je došlo do nekih e, dogovora kako bi se pokrile, prikrile neka kaznena djela i zločini. Naime, ono što je problem nekažnjivosti jest da se da e, e, ICC nema uvijek nadležnost. Među najosjetljivijim e, situacijama je jedna iz Demokratske republike Kongo kada su jednog dana proglasili da će Kinshasa biti mrtvi grad i došlo je do sukoba između prosvjednika i vlade. Tada je ured tužitelja suda tražio da se sastanu različiti zastupnici iz različitih političkih stranaka. I ta sama činjenica jest da tog dana nije bilo niti jedne žrtve u Kinshasi. Mi smatramo da je to bilo zato što je ICC bio na licu mjesta. Dakle, ne možete jednostavno nešto potkrijepiti činjenicom da se ništa nije dogodilo. Ali e, mi mislimo da je e, prisutnost suda e, nešto što to e, pridonosi odvraćanju. Dakle, e, sud sam po sebi nije univerzalni lijek. Međutim, u teškim situacijama poput one u Demokratskoj republici Kongo bolje je da sud postoji nego li da ne postoji. Sada nešto o e, različitim vrstama zločina. Masovni zločini su nešto što e, počinjavaju e, čelnici. E, to su oni koji mogu voditi velike vojne napade, većinom usmjerenih protiv civila. 1945. godine u Nijembergu se sudilo zbog četiri međunarodna zločina protiv čovječnosti, uključujući i genocid, definiran 1948. godine, ratne zločini i e, zločin protiv mira. Zločin protiv mira je nešto što je izvađeno i nije bilo primjenjeno u ad na ad hoc sudovima osnovanih 90. godina, jer se tada smatralo da se ne radi o međunarodnom oruženom sukobu ali 1998. godine kada je usvojen rimski statut, e, sjećam se da je sudac St. Peter Kals e, govori, e, rekao pred ovim parlamentom na saslušanju, on je rekao da članak 5. rimskog statuta govori o tim zločinima, dakle da se vraćamo tamo gdje smo bili 45. A sada e, imamo 35 ratifikacija, možda 34, e, ne znam više, Argentina i Portugal će uskoro ratificirati. Ali e, tu vidimo kada skupština e, država potpisnica treba izglasati hoće li se e, uključiti u to i zločin agresije. Na inicijativu europske zastupnice Barbole Lohbiller 2014. godine gotovo je jednoglasno Europski parlament u svoju rezoluciju, mislim samo s jednim glasom protiv. U toj rezoluciji pozivalo se na e, jaku podršku na amandmane iz Kampale i dakle da se usvoji i zločin agresije. Međutim, uvijek postoji i kompromis, a sam čin agresije s obzirom na ono što stoji u rezoluciji 3314. iz 74. godine, zapravo ti su zločini uvijek ograničeni zato što u stavku prvom stoji da do e, zločina agresije dolazi samo ako vojni ili politički čelnik neke države naredi, planira ili izvrši agresiju koja e, manifestno krši povelju Ujedinjenih naroda. Govori se dakle o ozbiljnosti, obilježju i razmjerima. Tu se pozivamo i na sive zone i e, možda korištenje snaga koji ne bi bili tolikih razmjera ili ozbiljnosti kao u drugom svjetskom ratu ili sličnim agresijama. I e, dakle, to se načinilo kako bi kompromis e, prihvatili svi, što i jest bio slučaj jer je usvojen konsenzusom. I dalje se raspriva o nekim zapravo tehničkim aspektima. A mi e, parlamentarci za globalnu akciju zapravo želimo da to bude primjenjivo u istim kategorijama kao što je to bilo 45. godine. Europska unija e, može i dalje učiniti bitne stvari, jer Europska unija je jedina nacionalna, odnosno transnacionalna organizacija koja ima akcijski plan i zajednički stav koja govori o aktivnostima na terenu, i e, političkim odredbama članci 7. i 11. sporazuma iz Kotonua i tako dalje i mnogim drugim instrumentima. Međutim, želim ukazati na jedno od tih, jedan od tih instrumenta danas. Naime, Europska unija jest jaka, ali mora još više sklopiti partnerstvo s Ukrajinom kako bi Ukrajina se e, konačno e, zaista počelo provoditi ono što stoji u e, sporazumima. Jer e, dio ukrajinskog teritorija jest bio pripojen agresijom drugoj zemlji. Dakle, kazneno djelo agresije neće biti retroaktivno primjenjivano, ali u ukrajinskoj radi smo barem tri puta raspravljali da bi e, suci e, mogli ovu situaciju zbog e, nepotrebnog korištenja sile razmatrati, uzeti u razmatranje. Pozivam dakle Europski parlament ponovno da traži da cijela Evropska unija e, traži od Ukrajine da djeluje. Oni govori o promjeni ustava, ali do toga još nije došlo, a možda bi uz pomoć vas kao prijatelja oni mogli potpisati rimski status. Hvala. I sada ćemo dati riječ gospodinu Barigi na deset minuta. Uh, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Velika mi je čast e, što sam pozvan ovamo danas. I isto tako mi je bilo vrlo zanimljivo čuti izlaganja dvojce eminentnih govornika. E, ja bih vam možda mogao nešto više reći o kaznenom dijelu agresije, mogu vam dati neke dodatne informacije o tome i mogu vam reći o tome koja je politička važnost e, za činjenicu da je Međunarodni kazneni sud dobio nadležnost za pitanja kaznenog djela agresije. Još e, na suđenju u Nürnbergu i Tokiju e, čelnici nacista i japanskih e, zločinaca su bili e, osuđeni za kazneno djelo protiv mira. Dakle, kazneno djelo agresije i kazneno djelo protiv mira mogu se koristiti kao sinonimi. U to vrijeme su oni bili osuđeni za pripremu, planiranje i vođenje rata agresije međutim nije točno definirano što se podrazumijeva pod agresijom i tek je kasnije su Ujedinjeni narodi definirali što se podrazumijeva pod agresijom. Dakle, s jedne strane imamo povelju UN-a u članku drugom stavku četvrtom gdje se govori o redovnom korištenju redovnih vojnih snaga, a kazneno djelo agresije je još teži oblik od toga. 1974. godine Opća skupština je usuglasila definiciju agresije koja je temeljena na članku drugog stavku četvrtom eh, povelje UN-a o definiciju korištenja sile i da se nadožem na ono što je rekao predsjedavajući na početku. On je, dakle, spomenuo napade, bombardiranje i tako dalje. Kako bi se ta dijela definirana kao agresija, one moraju biti zapravo predstavljati kršenje povelje UN-a. Dakle, to ne smije biti u samoobrani, niti smije biti uz eh, dopuštenje vijeća sigurnosti. Dakle, 1974. godine smo dobili prvu definiciju agresije jedne države e, u odnosu na drugu. Međutim, tu još uvijek nije, dana definicija za kazneno djelo pojedinca. 1998. godine održana je konferencija u Rimu kada su se izaslanstva dogovorila E, da se u 12. članku ugovora iz Rima ugradi da države stranke prihvaćaju nadležnost e, Međunarodnog kaznenog suda čak i za kazneno djelo agresije. Usprkos činjenici što to nije bilo jasno definirano e, ugovorom iz Rima. Dakle, tada je dogovoreno da će se pokrenuti postupak pregovora kojim bi se trebalo doći do definicije i što bi trebalo zapravo razjasniti ovo pitanje nadležnosti. Taj proces se odvijao od 2003. do 2010. godine. Veleposlanik Lichtensteina pri UN-u u Njurku je predsjedavao tim procesom. To je možda jedan od razloga što sam ja danas pozvan ovamo i možda vam mogu nešto više reći o tome što se događalo iza kulisa tijekom pregovora. Tijekom tih sedam godina postignut je dogovor u vezi sa dva dijela amandmana iz Kampale. Kao prvo dana je definicija kaznenog dijela agresije, to smo već e, u više navrata spomenuli. Govorili smo o najtežim oblicama korištenja sile E, i to onako kako je to zabranjeno poveljom UN-a već u veljači 2009. godine e, smo došli do definicije e, što zapravo ukazuje na to da sama definicija nije bila toliko kontroverzna u to vrijeme su to usvojile ne samo stranke Međunarodnog kaznenog suda, nego i posebna radna skupina koja je bila otvorena svim državama UN-a. Dakle, neovisno tome prihvaćali nenadležnost MKS-a ili ne. Dakle, ovdje je bilo riječ o najtežim oblicima nezakonitog uporabe sile. Drugi paket mjera e, ticao se e, pitanja nadležnosti. To se pokazalo mnogo zahtjevnim, premda možda na prvi pogled može izgledati kao da je isključivo tehničke prirode. Dakle, što se tiče te nadležnosti, ovdje se pojavljuju, e, pojavljuje se dvije vrste problema. Kao prvo, koja bi trebala biti uloga Vijeća sigurnosti UN-a kada je riječ o kaznenom, odnosno postupcima koji se vode pred MKS-om? U tom smislu smo došli do jednog vrlo zanimljivog kompromisa, a to je da MKS ne bi trebao ovisiti o prethodnom dopuštenju Vijeća sigurnosti UN-a, prije nego što krene u istragu vezano uz neko kazneno djelo agresije. Dakle, tu postoje neki drugi kriteriji koje je prethodno potrebno e, ispuniti, ali mi smo osigurali neovisnost MKS-a u odnosu na vijeće sigurnosti kada je riječ o kaznenom dijelu agresije. Drugi dio mjera odnosio se na suglasnost e, država. Dakle, u kojoj mjeri nadležnost suda treba biti ograničeno na one predmete koji se odnose na države koje su se na ovaj ili onaj način složile da se na njih primjenjuje nadležnost suda. Ono što je zanimljivo kada je riječ o statutu, o statutu MKS-a jest da e, čak i nije potrebna suglasnost svih država, a ukoliko neki državljanin neke zemlje koja nije stranka MKS-a počini kazneno djelo na teritoriju države koja to jest, postoji dakle razlog da se pokrene postupak. Dakle, postavljeno je pitanje treba li i ovdje imati isti sustav. Neke e, države su bile za to da se zadrži isti sustav, što je dobro za potencijalne žrtve agresije, budući da im se pruža visoka razina zaštite. Dakle, u slučaju da ta država ratificira amandmane i čak i ako neka država koja nije stranka MKS-a, e, dakle, ako se na njezinom teritoriju počini neko kazneno djelo agresije, tu može doći do sudskog postupka. Međutim, e, htjelo se da se uvede nešto konvencionalnije u e, ovaj e, ugovor, tako da se išlo za tim da se uvede određeni oblik suglasnosti, tako da smo na kraju došli do jednog kompromisnog rješenja kojim se prilično ograničava nadležnost suda u predmetima kaznenog dijela agresije i to se svodi na jedan sustav koji zahtjeva suglasnost. S jedne strane se isključuju kaznena djela agresije koje su čiji počinitelji nisu iz e, država stranaka MKS-a, kao, dakle i počinitelji i žrtve, a što se tiče država stranaka MKS-a postoji sustav fakultativnog sudjelovanja. Dakle, postoji prezumpcija da oni prihvaćaju nadležnost MKS-a, ali oni mogu isto tako reći da ne žele sudjelovati u tome sustavu. Zatim smo ovdje dodali još jedan mehanizam, to je mehanizam posebne aktivacije, to je prilično neobično, ali govori o tome koliko je teško bilo doći do kompromisa. Naime, izaslanstva nisu bila spremna da sud odmah dobije nadležnost, htjeli su da dobiju prostora i vremena prije nego što to zaživi Dakle, rekli su da žele eh, da zahtijevaju najmanje 30 ratifikacija, što pokazuje da postoji politička potpora amandmanima i žele odluku od strane država stranaka eh, kako bi se na taj način uistinu aktivirali amandmani eh, i to ne prije 2017. godine, sada je 2017. godina, pregovori su u tijeku tako da se odluka očekuje u rujnu ove godine. Kada je riječ o ratifikacijama, e, do sada ih imamo 34. Ponovio bih ono što je rekao David, on je pohvalio Europski parlament za rezoluciju koju je donio 2014. godine. U međuvremenu je 18 država članica Europske unije ratificiralo amandmane, a nadamo se da će im se uskoro pridružiti i još veći broj. Što se tiče aktivacije koju je David spomenuo, E, postoje neka tehnička pitanja vezano uz mehanizam opt-outa, no rado ću vam više o tome reći e, kada bude vrijeme za pitanje i odgovore. Amandmani iz Kampale zapravo zatvaraju jednu pravnu prazninu u međunarodnom kaznenom pravu. E, dakle, kazneno djelo agresije nije bilo predmet sudskog postupka nakon Nürnberga i nakon, nakon suđenja u Japanu. Dakle, ovime se omogućuje MKS-u da vodi postupke zbog e, kaznenog dijela agresije i na taj način oni zapravo provode u djelo najvažnije odredbe povelje UN-a, a to je zabrana nezakonite uporabe sile, odnosno najtežeg oblika uporabe sile. Drugo, um, htio bih također reći da je nadležnost još uvijek dosta ograničena, međutim, postoji e, određena prednost koju MKS ima u vođenju postupaka u slučaju dakle kaznenog djela agresije. Na prvi pogled vam se može činiti da bi sud mogao imati još veći broj predmeta zbog e, ove nove nadležnosti, ali u većini slučajeva se događa da se istovremeno počinjeva više kaznenih djela. Kazneno djelo agresije lako procesuirati budući da je to e, kazneno djelo za koje je odgovoran vođa. Dakle, lakše dokazati da je vođa neke zemlje namjerno izvršio agresiju nad nekom drugom zemljom nego što je lako, e, nego što je, e, nego što se može jednostavno dokazati da je netko odgovoran za to što su njegovi vojnici počinili određena kaznena djela. I zatim na nacionalnoj razini već i prije Kampale, ali posebno nakon procesa u Kampali, države su već e, uvele odredbe o tome da su kazna djela agresije zabranjena u domaćem kaznenom zakonodavstvu. Mislim da ne postoji bolji sustav odvraćanja od toga da e, domaći sudovi i domaće pravosuđe ima nadležnost u slučaju da je e, ne, da, da su predstavnici te države počinili određena, određena kazna djela, odnosno kazna djela agresije. Hvala vam na, na ovim zanimljivim izlaganjima. Sada prelazimo na pitanja i odgovore. E, sada imamo najprije kolegicu Lohbiler u ime kluba Zelenih. Hvala prije nego što postavim pitanje. Htjela bih reći da smo mi e, ovu temu počeli obrađivati pola sata ranije nego što je to bilo predviđeno. Mi htjela bih reći našim uzvanicima da mi radimo na izvješću u e, dakle koje se odnosi na ljudska prava u kontekstu E, ratnih zločina i genocida. Dakle, mi radimo na velikom broju pitanja koja također doprinose jačanju rada MKS-a, međutim mi imamo istovremeno sastanke na tri različita odbora i znam da jedan kolega koji se bavi ovom temom, da će on moći doći tek za deset minuta. Dobro, to znači da imamo više vremena za pitanja. Zapravo imam nekoliko pitanja za vas i hvala svima na zanimljivim izlaganjima. Dakle, e, ovi izazovi koje ste vi spomenuli su, slažem se, veliki izazovi za MKS i jedno je pitanje na koji način e, zapravo smanjiti, odnosno premostiti jaz između Međunarodnog kaznenog suda u Hagu i stanovništva koje živi negdje u nekom ruralnom području. Dakle, na koji način se može doprijeti do tih ljudi? E, ljudi koji su žrtve zato što su njihovi čelnici odlučili izvršiti agresiju, e, moraju, dakle, kako postići to da oni shvate da da se ne kažnjava njih. Što je sa kritikama upućene, upućenima nekim, uh, um, iz nekih afričkih država da je Međunarodni kazneni sud pristran? Gospodin Katin je rekao da velik broj afričkih država to već navodi Prije nekoliko godina je MKS uložio napore, odnosno pokušao je otvoriti ured u samoj Afričkoj uniji, što je trebalo pomoći vladama afričkih država koje su posljedice ratifikacije i na koji način se to može odraziti u domaćem zakonodavstvu. Zahvaljujući novom vodstvu na čelu Afričke unije, Možda bi se e, to moglo sada učiniti u Odisa Bebi. Nadalje, što se tiče žrtava ratnih zločina, možete li nam nešto više reći o zakladi za žrtve rata? Mi također pratimo e, brojne slučajeve kršenja ljudskih prava tako da smo nedavno donijeli jednu rezoluciju o kršenju ljudskih prava na Filipinima. A sada čitam u medijima da su se neki pravnici pokušali obratiti Međunarodnom kaznenom sudu i uključenost e, predsjednika Filipina u teška kršenja ljudskih prava dakle mogao bi se pojaviti kao predmet pred MKS-om. Gospodin Bariga, ja sam e, proučila e, rezoluciju parlamenta iz 2014. godine gdje smo čestitali Lichtensteinu e, na tome što su izradili priručnik za provedbu ovih odredbi. Dakle, vidjela sam to izvješće. Mi imamo u Europskoj uniji još sedam država članica koje nisu ratificirale ove amandmane. Dakle, vidim da njih pet e, ozbiljno radi na tome, a ostale ne. Možda nam možete i vi dati neki savjet u vezi s time što bi se tu dalo poduzeti, kako da ih potaknemo na ratifikaciju. Nakon siječnja 2017. godine bismo mogli uspostaviti e, trajni sustav e, međunarodno, pravno e, pravnog kaznene odgovornosti. Jesam li ja dobro shvatila da ste vi rekli da bi se to moglo dogoditi do prosinca ove godine? Mi sada već radimo i na rezoluciji parlamenta koja bi trebala biti upućena glavnoj skupštini UN-a. Tako da mislim da su ovo vrlo korisne informacije koje bismo mogli uvrstiti u rezoluciju i to bi onda bili prioriteti za naš rad u Europskoj uniji, odnosno u Europskom parlamentu. Gospodin u parlamentarci za globalno djelovanje eh, su, se nalaze u Njorku. Pretpostavljam da pratite rasprave u Vijeću sigurnosti spomenuli ste da nema e, dakle da nema više otpora da se takva jedna rezolucija pošalje vijeću sigurnosti, no možete li nam nešto više reći o tome Koliko shvaćam, države ponekad nemaju e, dovoljne resurse, odnosno ne omogućuju e, Međunarodnom kaznenom sudu da ima dovoljne resurse kako bi mogao dalje provoditi postupke. Ako mi dopustite, imam još jedno pitanje. Vidim da je ovdje stigao predstavnik e, Europske službe za vanjsko djelovanje i to za vrijeme same prezentacije, dakle, odnosno predstavnica Europske službe za vanjsko djelovanje. Pretpostavljam da će i ona dobiti riječ. Što se tiče ove rezolucije iz 2014. godine, parlament je zatražio da Europska unija usvoji zajedničko stajalište kada je riječ o kaznenom dijelu agresije. Čini mi se da mi to još nemamo. Možete li nešto reći o tome? Dakle, koliko se daleko otišlo u tom smislu i postoji li uopće rasprava o tome da su donese nekakav zajednički stav unutar Europske unije s obzirom da sve države članice još nisu niti e, završile postupak ratifikacija. Hvala, naravno da možemo dati riječ e, SVD-u ako imaju neke primjedbe možda da nam kažu nešto više o stavu SVD o tome. Dakle, izvolite ako želite. Hvala vam. Nisam navignut na ovu dvoranu. Hvala vam. Ja sam iz odjela za ljudska prava iz SVD-a. Drago mi je što vam se danas mogu pridružiti. I srdečno dobrodošli sa svim govornicima. Ispričavam se što kasnim. Kolege su nam javile da su nam javili da je ovo krenulo ranije, nismo stigli na vrijeme unatoč tome. Samo nekoliko riječi iz SVD-a. E, izlažem se da riziku tu da ponavljam nešto što je možda već rečeno, ali samo sam htjela posjetiti da nam da Europski, Europska unija smatra da je rimski statut vrlo važno postignuće što se tiče međunarodnog kaznenog prava i naravno međunarodni kazneni sud e, i ima i univerzalne vrijednosti koje svi podržavamo zato što smatramo da žrtve međunarodnog e, zločina zaslužuju pravdu gdje god žive. Globalna strategija u vanjskoj politici, tu smo ponovno rekli da smo angažirani u Međunarodnom kaznom sudu, to smo činili prošle godine, dakle mi i dalje podržavamo sud, to je naša linija i e, svakako se lažemo za prava i snažni smo podopirači Međunarodnog kaznog suda i u misijama također surađujemo sa svim vladama, sa svima koji podržavaju Međunarodni kazni sud kao ključnjak akter za borbu protiv nekažnjavanja. 2016. godina je bila teška godina što se tiče nekih od e, država koji su se povukle iz Međunarodnog kaznenog suda, to smo vidjeli, no sada smo događaju situaciju od prošle godine. Dvije države su povukle svoje povlačenje i onda nam ostaje dakle, trenutno samo Burundi. Mi smatramo da bi 2017. godina trebala biti mnogo drugačija država, da će se Nadamo se druge države pridružiti Međunarodnom kaznenom sudu i da će se s time više ostvariti cilj univerzalnosti. Prošli tjedan smo imali vrlo pozitivnu raspravu s Međunarodnim kaznenim sudom kada smo slavili godišnji okrugli stol kojeg održavamo između SVD-a i suda kao od pitanja je već spomenuto vezano uz na naglasak na određene regije, prije svega na Afriku. Vjerujem da će panelisti imati dosta odgovora na ta postavljena pitanja. Po našem mišljenju smo od 2016. godine pokrenuli istragu u Gruziji i tu je sud pokazao da su ovlasti suda i nadležnost suda globalne prirode Znamo i da tužitelji rade i na preliminarnim istragama, ne samo u Europi, već i na Bliskom istoku, u Aziji i Južnoj Americi. Postavljeno, je pitanje vezano s situaciju na Filipinima, to je doista vrlo zanimljiv slučaj. Kratko što se tiče kaznog dijela agresije, kao što je već 18 država članica Europske unije su ratificirale izmjene iz Kampale. Dakle, istina je da nema europskog stava ili stajališta o tome, to je suverena odluka svake države članice, može se tako pridružiti ili ne, ali naravno o tome se raspravlja u okviru jedne od radnih skupina u vijeću, to je radna skupina koja je posvećena pravnim pitanjima vezanima uz Međunarodni kazneni sud i to se redovito raspravlja tamo. Dakle, naravno da postoje neke inicijative za koordinaciju među državama članicama pogotovo one koje su već ratificirale to i pozivaju dakle druge da učine isto. Samo kratko nekoliko točaka o nekim drugim argumentima mm, vezanim uz rimski statut, posebice jedna stvar koju smo imali uz e, Južnu Afriku koja se povukla iz rimskog statuta i koja se zapravo sad umeđu jednom vratila. Mi mislimo da Rimski statut ne sprečava države da igraju e, pozitivnu ulogu u postupcima pomirenja. Mislim da je to važno reći, jer bi inače to naravno moglo biti e, jako slab poticaj za države da se pridružuje primjerice u Kolumbiji. Je Međunarodni kazni sud također djelovao i nekažnjavanje ne mora biti dakle nešto što je sasvim dio postupka pomirenja. Evo tu ću se dostaviti i veselim se riječima govornika. Hvala. Hvala, dopustite mi da se ja javim za riječ. Nadam se da će naši kolege pristići uskoro kako bismo sve, sva pitanja mogli čuti prije odgovora. To mislim da bi bilo logično. Samo nekoliko stvari vezano uz vaše prezentacije, što biste mi mogli pojasniti. U ranjem životu sam studirao pravo, međunarodno pravo, to mi je bila velika čast i naravno da vidim tu crvenu liniju vezu uz Nirenberške procese i presedan koji, koji se tamo zadao. I stoga su bile zanimljive vaše primjedbe da je sada jednostavnije e, baviti se kaznim progonom. Jer ako se vratimo na Nirenberške procese, mislim da su oni bili uspješni, ali dokazati agresiju e, kao ratno djelo, to je bilo, bio veliki izazov za suce u njemačkim procesima. I stoga bi se mogla, možda mogli malo reći koje su razlike, a koje su poveznice vezano ste izazove iz njemačkih procesa, posebice pitanje o tome kada je rat opravdan, kada nije posebice uz to da se to odvoji od vijeća sigurnosti. Mislim, možda je to samo moje neznanje, ali rado bih čuo nešto više o tome od vas. I još jedno pitanje koje bih vrlo kratko htio postaviti. Netko od vas je spomenuo Europsku uniju i Ukrajinu. Možete li možda reći kako bismo mogli olakšati Ukrajini da posljednji dio toga i koje, koje djelovanje očekujete od Europske unije u tom smislu. I zadnje pitanje tiče se jurisdikcije. Zato što ćemo imati i u međunarodnom pravu različite jurisdikcije za ovo. Nešto što će možda pokrivati Europska konvencija o ljudskim pravima, nešto drugo bi mogla pokriti e, povelja o temeljnim pravima Europske unije. I pretpostavljam da i drugim međunarodnim e, situacijama bi se mogle primjenjivati neke neki drugi dokumenti. Dakle, u širem kontekstu Vijeća Europe moglo bi doći do nekih slučajeva, ne toliko što se tiče naravno država članica Europske unije, stoga me zanima kako određujete jurisdikciju, tko će imati jurisdikciju. Već smo vidjeli da imamo sud u Luksemburgu i sud u Strasburu koji su pomalo u sukobu Idemo i Vrhovni sud. Dakle, kako vi gledate na to? Jer sada mi se čini da imamo trokut sudova u toj europskoj regiji koji bi svi mogli pokazati zanimanje za pojedine slučajeve. Samo da vidim jesu li kolege stigli, čini se da ne. I stoga bih sada vama predao riječ da odgovorite na inicijalna pitanja a onda možda ćemo kasnije moći imati drugi krug pitanja kada kolegica pristigne. Evo, u istom redoslijedu, gospođo Prost, izvolite. Ako biste mogli započeti. Hvala vam. Neka vrlo zanimljiva pitanja smo čuli. Prvu točku koju ste spomenuli, to je naravno ključna točka za sud. Mnogo smo toga naučili iz sudova za bivšu Jugoslaviju i za Ruandu. Da, dakle, vidimo kako možemo dopiti do zajednica kada smo toliko udaljeni od izvornih mjesta zločina. To je svakako i prioriteti za Međunarodni kazneni sud. Imamo cijeli jedan program vezan uz e, dijalog koji radi upravo ono što ste vi sada rekli. Dakle, radi se o premošivanju te razlike između e, Den Haga i zajednica. To radimo na raznolike načine. Imamo službenike na terenu koji rade, ne u svim, ali u mnogim državama u kojima se trenutno provode istrage i e, tijekom suđenja se s time nastavlja, a to je povezano i sa onime što se tiče nakon završetka suđenja. Također imamo misije i tužitelj e, ide na misije kao i predsjednik te i e, drugi službenici suda, primjerice kada se nedavno pokrenulo suđene vezano uz sjevernu Ugandu i e, neslužbenu vojsku tamo. Tamo smo onda upravo postupili tako. Imamo i dakle tu ulogu da žrtve trebaju sudjelovati u suđenju, da one trebaju biti zastupljene prilikom samog suđenja i to je također nešto što zajednici pruža priliku da sudjeluju u tome i mi registriramo žrtve koje žele u tome sudjelovati. Sustav nije savršen, naravno da imamo ograničena sredstva što nam ograničava i tu mogućnost primjerice kada se radi o e, prijevodu zapisnika sa suđena na lokalni jezik, ali usredotočujemo se i na tu vrlo važnu komponentu, iako možda ona povijesno gledano nije dobila toliko na značaju koliko je trebala. Dakle, evo to, toliko kao odgovor. Kao što sam spomenula, da, e, kriticizam vezano uz to da se sud jako usredotočuje na Afriku. Nekoliko čimbenika smo već identificirali vezano s to što, nas je dovelo u tu situaciju. Što se tiče popravka situacije, kao što sam spomenula, mi jako naglašavamo potrebu za dijalogom sa afričkim državama. Različiti glasovi se čuju iz Afrike, civilno društvo, kao i to da neke države imaju različite stavove. Mi smo otvoreni za bilo kakav dijalog, radimo to na razini službenika, na razini e, službenika sa suda koji putuju u Afriku na različite seminare, na prezentacije. Nedavno je predsjednik suda bio u Ugandi sa uzajamnim fondom, sastao se tamo sa različitim dijelnicama kako bi raspravio o državi. Dakle, imamo dosta kontakata s kojima pokušavamo odgovoriti na te zabrinutosti koje su izrazili Afrikanci i sama Afrika. Naravno da je sud spreman, imamo ured za vezu u New Yorku za suradnju s Ujedinjenim narodima i nestrpljivo čekamo uspostavu ureda kako bismo imali još i bolju poveznicu s Afričkom unijom. Ali do sada nismo se uspjeli dogovoriti s Afričkom unijom o uspostavi ureda, ali pri svakoj prilici mi to spominjemo. Također tamo i održavamo seminare, barem kada se radi onima koje financira Europska unija, jako smo zahvalni na tome i pokušavamo potaknuti još i više taj dijalog i spomenuti tu temu uspostave ureda za vezu. Uzemni fond. To je tema koja je jako e, važna predsjednici suda, ona često o tome govori. E, uzajamni fond je sasvim dio Rimskog suda, dakle to je povezano, ali nezavisno tijelo koje je uspostavljeno kako bismo imali financijska sredstva s kojima možemo nadopuniti pripremne e, razine istrage. Često pojedinci nemaju sredstva za to i taj uzajamni fond tu sudjeluje u tome vezano dakle, uz naknadu štete žrtvama. Uzemni fond je često i tijelo koje predstavlja sud i koje ostaje nakon suđenja. Primjerice u Ugandi imamo e, diljem godina tu situaciju da sud e, dakle, je izdao naloge koji su dalje na snazi, ali nije više prisutno u toj regiji. Uzemni fond je dakle sastavni, važan sastavni dio Rimskog statuta koji se tiče tog kontakta sa žrtvama. No, mi se stalno trudimo promicati postojanje fonda i proširiti sredstva fonda i trenutno imamo čitav niz inicijativa s kojima pokušavamo sakupiti dodatno financijska sredstva za taj važan mandat, a i za tu komponentu naknade štete žrtvama. Nažalost, bilo je dosta publiciteta vezano u situaciju na Filipinima, kao što ste spomenuli sada postoje neke inicijative s kojima se pokušava ukazati pažnja suda na to, ja neću to komentirati, to je nešto što se tiče nezavisnosti tužitelja i nikad e, ne bih htjela zadirati u nadležnost mm, tužitelja i stoga neću govoriti o tome. Što se tiče jurisdikcije, na to bih mogla odgovoriti. Ono što je zanimljivo kod rimskog statuta je to što on ima jako neobičan oblik jurisdikcije. Spomenula sam teritorijalno i nacionalno sudjelovanje navodnih osumnjičenika, ali taj sud je komplementarni sud koji je utemeljen na tom načelu komplementarnosti. Ono što je zapravo uspostavljeno pomoću Rimskog statuta nije sam sud, već cijeli sustav. Sustav koji je prije svega dizajniran kako bi se države potaknule države individualno ili u skupini kao regionalna organizacija. Oni su ti koji imaju glavnu, glavnu odgovornost vezano uz provođenje e, istraga i suđenje tih zločina, a nadležnost Međunarodnog kaznenog suda tiče se samo onih slučajeva kada nema države, što znači da kad država može imati i univerzalnu jurisdikciju, primjerice što smo vidjeli u Senegalu, dakle kada nema države koja može ili koja želi se baviti kaznim progonom, tada Međunarodni kazneni sud ima nadležnost. I često se čula izjava da će Međunarodni kazneni sud, da bi Međunarodni kazneni sud bio veliki uspjeh kada ne bi nikad imao slučaj, jer bi to značilo da se sva suđenja odvijaju u okviru nacionalnih jurisdikcija. I to je vrlo važno imati na umu kada čujemo sav kriticizam e, koji se javlja. Dakle, ovaj sud nikad nije imao za cilj da nadomjesti nacionalnu jurisdikciju, već samo da se bori protiv nekažnjavanja i stoga sam htjela to naglasiti. Hvala. I sada možemo prijeći na sljedećeg govornika. On je jako dobro informiran. Hvala što se tiče pitanja veznih uz e, Vijeću sigurnosti un Ono što se trenutno događa u Vijeću sigurnosti zapravo je nešto jako tipična situacija. Vijeće je reagiralo primjerice tako što je nekoliko glavnih sila 2005. godine ograničilo. Kada je sud govorio o Libiji 2010. godine, Imali smo jednoglasnu odluku 2011. godine, početkom 2011. godine imali smo jednoglasnu odluku. Dakle, netko bi mogao reći pa sada Vijeće sigurnosti podržava sud. Ne, baš naproto 2011. godine je bilo veta. Primjerice, Španjolska je predložila da slučaj Šilanke pređe na sud, a jedna država je zatim zaprijetila da će uložiti veto i onda se nije s time nastavilo i postoji ni situacija sličnih tome. A sada analiziramo zašto se neke situacije nisu odvijale onako kako su trebale. Kada je zatim vijeće rezolucije usvojilo rezoluciju 1973 vezanu uz zabranu upotrebe sile na području Libije, ali jedna prethodna odluka da vijeće djeluje Vijeće nikad nije ispunilo. Dakle, vijeće nikad nije reklo novim libijskim vlastima da sada trebaju biti e, dobri ljudi u međunarodnoj zajednici da predaju e, zločince Den da naprave sve što je potrebno u okviru rimskog statuta. Zapravo smo mi u Den Hagu imali dokaze, ne u Njorku, da su države razgovarale sa sudom, ali sud je nezavisan i stoga nije e, izašao susret tim napoljima država. Dakle, da se zapravo preuzmu slučajevi iz libijskih vlasti. U slučaju Al-Sanusija je donesna odluka da e, Libija treba dobiti tu nadležnost. A e, Gaddafi je brutalno ubijen. To je bilo bila kolektivna egzekucija, to je možda čak bio i ratni zločin. A ja se ne sjećam da je itko javno govorio o tome da su bici tražili da se Gaddafi preda sudu. Imamo sirijsku situaciju druge situacije gdje smo vidjeli jedan sporazum vezano za kažnjavanje među onima koji su počinili te zločine, međutim silama, a imamo i e, sam problem sa sudom koji nije za to da se proširi jurisdikcija i stoga mislim da trenutno nema bitita za to da sudjeli Zapravo smo vidjeli i u prosincu jedan prijedlog Lichtenštaja, Malte i drugih gdje je opća skupština stvorila mehanizam kako bi se e, dokazi sačuvali iz Sirije i to je dosta očajnički postupak, ali mi smo to podržali jer je to bolje nego ništa e, kako i više od sto država je glasalo za tu rezoluciju. Znači da samo manjina želi zadržati tu situaciju nekašnjavanja. Velika većina želi postići pravdu. Možda to nije trenutno još taj povijesni e, trenutak da se to može dogoditi izvan su statuta, ali mi ćemo to sačuvati za kasnije. U vijeću će biti još i prilika tamo nacionalni parlamenti i europski parlamenti doista moraju sačuvati taj elan kako bi se iskoristio trenutak kada on dođe. I sustav UN-a i sustav vijeća bi onda trebali sufinancirati te istrage. Jer je jasno da sud ima 124 država stranaka, to je mnogo, ali kada bi svi, sve države koje u UN-u sudjeluju njih 193 traže od suda da ćemo znači onda one moraju platiti to, a ne onih 124 država stranaka suda. To stoji tako u statutu. Mi se nadamo da će sljedeća rezolucija ukazati na sljedeće zločine. Nadamo se da ćemo imati tu četiri zločina, ne tri. I stoga moramo tu raditi na tome da ostvarimo prilike. Drugo pitanje je bilo vezano uz to što da Europska unija učini kako bi se Ukrajina pridružila sudu. Pa Ukrajina je već napravila određenu stvar, ona je promijenila ustavu. I kao što je napravila i Turska, Turska se nije pridružila, novi članak 124. ustavu govori da bi Ukrajina mogla prihvatiti jurisdikciju suda. Dakle, opet to je ono što je Turska napravila 50 godina, ali nije to ratificirala. A, nažalost, predsjednička administracija je u svom paketu nametnula, a taj paket nisu stručnjaci izrazili koliko smo mi to shvatili jer parlamenti su vidjeli e, paket koji to nije sakučivalo. Imali smo trogodišnje provizijsko razdoblje da se odgodi na 2019. godinu provedba tih članaka. Dakle, na trenutak kada gospodin Porošenko više neće biti predsjednik ili kada će biti jedan novo izabrani predsjednik, ne znam još tko. Dakle, na neki način se s time ta, to vruće pitanje prebacilo na sljedeću vladu. Europska unija bi trebala biti protiv takve politike i trebali bi podsjetiti ukrajinske partnere da bi trebali nakon što ste izmijenili ustav sada izbrisati tu eh, provizijsku odredbu eh, i da se tu radi o sprečavanju zločina i spašavanju života žrtava. Ako sud može odvratiti nekoga od počinjenja zločina, onda bi se to trebalo dogoditi. Ministar Iraka je navodno u jednom privatnom sastanku rekao ne, još, još ne, ne, još ne, jer ja moram prvo riješiti situaciju u Mosulu. Ali to nije pravi argument, to treba sada napraviti kako bi spasili što više života i mi smo obvezani zakonom kada koristimo E, oružanu silu. Naravno, znamo da je visoka predsjednica obavila u Kijevu vrlo važan posao u bilateralnim odnosima i da delegacija Europske unije obavlja vrlo važan posao tamo, ali politički vođe poput vas iz Europskog kada bi se i oni založili za to, a imali, imate i odbor, parlamentarni odbor zajedno s Ukrajinom, mogli biste iskoristiti tu vrlo važnu platformu kako biste zastupali e, to. Hvala. Evo sada ću ja pokušati odgovoriti na neka od ovih izvrsnih pitanja. Gospođa Lohbiller me pitala imam li kakav savjet da postaknem one rijetke države članice Europske unije koje nisu ratificirale amandmane iz Kampale. U priručniku stoji e, puno argumenata možete naći puno argumenta zašto bi trebalo ratificirati. Međutim, koliko sam ja shvatio, glavni razlog zašto oni to nisu ratificirali jest zapravo rasprava tehničke prirode što znači mehanizam e, izlaska, odnosno izuzeća. Pokušat ću to što jednostavnije predstaviti. Neke države članice brine kako im je pravni status kao države koja nije ratificirala amandmane. Ja mislim da e, odgovor mora biti vrlo jednostavan, a to je a ako ratificirate amandmane, više vas to neće morati brinuti. Države koje su ratificirale amandmane pitale su se što znači taj dio amandmana, ali oni su rekli pa zapravo ne moramo to niti raspravljati jer se odnosi isključivo na države članice koje nisu ratificirali taj amandman, a kada to ratificiramo više se neće odnositi nad nas. Dakle, to je dodatni razlog da to ratificirate. I moram reći da će mnoga sporna pitanja biti riješena do kraja ove godine. I Nadam se da ćemo dobiti dodatne elemente koje će e, ponukati države članice da ratificiraju to na domaćem planu. E, predsjedavajući, e, vi ste me pitali što znači lako kazneno goniti. Čim sam izgovorio riječ lako, odmah sam se ugrizao za jezik. Naime, E, to bi značilo da će biti možda malčice manje iznimno teško kazneno goniti. Jer zapravo to je vezano za to što taj čelnik zapravo radi. Ne morate ići na bojno polje i prikupljati informacije o ratnim zločinima i tada uspostavljati vezu do tog čelnika to je ponekada puno e, uočljivije, vidi se u dokumentima ili pak u govorima koji su javno e, izgovoreni, jer se govori o pribjegavanju sili e, protiv neke druge države članice. U vrijeme Nirnberškog procesa, barem nisam rekao da su Nirnberški, da je proces bio jednostavan i jest bio E, status, odnosno rang e, optuženika, a što idete više dole u e, zapovjednom lancu, teže je dokazati odgovornost. Međutim, kada imate osobu koja je na vrhu ljestvice, onda je to nekako lakše dokazivo. pitanje kada je uporaba sile opravdana, kada nije nešto o čem smo mogli organizirati zasebno zaslušanje. S jedne strane, prema definiciji agresije, korišt, uporaba sile za samoobranu e, kao što to, to dopušta vijeće sigurnosti ne može se okarakterizirati kao agresija. To je jasno. Međutim, ima slučajeva kada je to puno manje jasno i zato smo tu uveli odredbu e, kojom se kaže da su samo jasni e, slučajevi agresije ti koje Međunarodni kazneni sud treba e, kazneno goniti kao agresiju. Ali to ne znači da drugi slučajevi koji nisu toliko jasni ne bi neke druge instance trebale kazneno goniti. Ali kako bismo mi pored sud izveli nekoga e, radi agresije primjenjujemo taj najviši prag. Tu se zasnivamo na presedanu Nirnberga i drugi element koji je bio važan je mogućnost da se složi oko definicije. A e, taj dio definicije je nešto na nisu, što nisu samo pristale e, države potpisnice e, koje su dakle članice ICC-a već i stručnjaci većina vrlo visokih nacističkih vođa bila je mrtva u vrijeme kada se vodio nirnbergski proces. A sada e, smo dakle u mogućnosti saslušati drugi krug pitanja. Gospođo Gomeš, izvolite. Htio bih uputiti pitanje e, komisiji i e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Što vi radite da podržite civilno društvo u i izvan Europske unije u borbi protiv nekažnjivosti i e, da se tako e, i Međunarodnom kaznenom sudu e, dovedu mnogi predmeti, recimo kršenja ljudskih prava i zločine protiv čovječnosti u Siriji. Zatim da se, na koji način se daje potpora lokalnim tijelima koje bi mogli prikupljati dokaze na osnovu kojih bi se e, pokrenuo postupak. Recimo u slučaju jezida koji su bili žrtve genocida, to bi mogli biti takvi predmeti. Da li, dakle, konkretno radite na takvoj podršci civilnom društvu, što bi jednog dana moglo rezultirati sudskim postupkom. Da ne spominjem noje slučajeve o koje je već otpisao gospodin Katin. Sa stanovišta suda nadalje, ako ima sud ikakvu savjetodavnu ili drugu ulogu, e, po pitanju suđenja Isanu Abreu u Senegalu. Nedavno smo dobili potvrdu o tome. Mislim da se radilo o važnom primjeru borbi protiv nekažnjivosti. Jedna je država članica e, stavila svoj sudski e, sistem na raspolaganje. Ne znam je li za vrijeme tog postupka bilo ikakve suradnje s Međunarodnim kaznenim sudom. Hvala. Imate li možda komentara? E, krenimo suprotnim redoslijedom. E, govorit ću sada o ovom posljednjem pitanju e, i sa nabrajam i tog postupka. To je izvanredni primjer funkcioniranja rimskog statuta. Radi se o proširenoj jurisdikciji države koja je vodila i jedan sudski postupak. Dakle, u potpunosti u skladu s načelom komplementarnosti. Međunarodni kazmeni sud je u potpunosti podržavao taj postupak. Barem e, dva ili tri naša predstavnika bili su na otvaranju suđenja kako bi upravo pokazali e, funkcioniranje rimskog statuta. Ne znam e, kako drugčije još ilustrirati e, suradnju, odnosno podršku koju daje sud u različitim kontekstima. Rimski status naravno govori o suradnji e, u dva pravca i da nacionalni sudovi pomažu međunarodni sud i međunarodni sud u te nacionalne sudove i to je upravo i bio jedan od ciljeva rimskog statuta. Gospodine Katin, da, govorili ste o pitanju Afrike i Međunarodnog kaznenog suda. Val povlačenja sa suda i u od prošle godine izazvao je ogromne reakcije nacionalnih međunarodnih civilnih organizacija i mi smo uspjeli e, zahvaljujući tome promijeniti te stavove. Mm, dopustite mi da ponosno komentiram činjenicu da je Afrički nacionalni kongres koji imao većinu u parlamentu, da je zahvaljujući dakle tome vlada se odlučila odlučila odustati od e, povlačenja i stvorila je zapravo pravni vakum kako bi to omogućila. E, taj e, prijedlog propisa je povučen prije mjesec dana u tom parlamentu i oni su postupili na način na koji su rekli ne želimo e, da e, kao takvi uđemo u povijest, ne želimo izgubiti daljnje predmete jer e, je donesena presuda kojem je ustanovljeno da činjenica da nije uhićen predsjednik Bashir 2015. godine, da je to bilo kršenje Južnoafričke, zakona Južnoafričke republike. Drugi jedan primjer je iz Gambije gdje je se omogućilo mirnom tranzicijom na vlasti u Gambiji e, da se situacija promjeni i sada ponovno primjenjuje rimski statut i to na način e, da se to više ne može promijeniti. Želim ovdje službeno izjaviti da smo e, se situacije u odnosu na prije nekoliko mjeseci promijenila i da radimo na način da se stvari trajno promjenje. Prošli tjedan e, e, tužiteljica suda je bila u Nigeriji. O tome se jako puno govorilo i ona je jako velikoj mjeri uspostavila ponovo vezu s tim društvom. Bila je na prvim stranicama u medijima. A poruka suda mora e, e, raditi na način da to bude i politički i drugčije prihvatljivo za javna mnjenja u Africi. I da oni koji pokušavaju e, drugčije misliti ne zastupaju mišljenje većine Afrikanaca i drugih. Želite li se možda ponovno javiti za riječ? Da, Europska unija na vrlo praktičan način podržava rad Međunarodnog kaznenog suda na operativnoj razini. Odluka vijeća iz 2011. godine i akcijski plan objašnjavaju sve što mi radimo u suradnji sa sudom. A od 2003. godine 37 milijuna eura izdvojena za financiranje bilo izravno, e, bilo za civilno društvo koje radi na promicanju rimskog statuta. Novi je ugovor potpisan sa sudom, kao što to činimo svake godine, i da ćemo, dakle, dala se podrška za rad 2016. i 2017. godine. Drugim riječima, Europska unija promiče rimski statut tako što izravno financira Međunarodni kazneni sud. E, želim vas još također upozoriti na činjenicu da e, procijenitelji e, za ljudska prava u Europskoj uniji su upravo objavili izvješće. Radi se o neovisnom e, organu koje je naglasilo da je vrlo važno nastaviti borbu protiv nekažnjivosti i davati potporu tom sudu, što znači da će se nastaviti i dalje njima davati podršku. Hvala lijepa. Mislim da ćemo ovime zaključiti današnje saslušanje na ovu vrlo zanimljivu temu. Hvala našim gostima na vremenu koje su nam posvetili. To je bila e, vrlo bitna informacija koju ste s nama podijelili. Hvala vam što ste dakle došli na sastanak našeg odbora. E, nažalost, nismo imali preveliki broj sudionika. Morali bismo razmisliti kako da to drugčije bolje organiziramo, ali to nimalo ne odražava zanimanje za ovu temu. Ovim završavamo sanašnji sastanak. Sutra u 9 sati je sastanak proširenog predsjedništva, a u 10 sati nastavljamo s redovnim sastankom odbora. Hvala vam lijepo.